Colleagues, please take seat. Let's start. Poštovani, molim vas da uzmete svoja mjesta. Možemo započeti sa radom. Pretpostavljam da je dnevni red usvojen. Jest. Hvala, tako da možemo odmah prijeći na prvu točku na dnevnom redu, a to je gospodarski dijalog i razmjena mišljenja sa Pierre Carlom Padoanom u njegovom svojstvu predsjednika Ekofina u odlasku i on je naravno ministar gospodarstva i financija Italije. Dopustit ćete mi da se poslužim svojim jezikom na ovom današnjem izvanrednom sastanku i to činim upravo u ovim izvanrednim okolnostima i želim zahvaliti gospodinu Padoanu na njegovom dolasku, italijanskom predsjedništvu na njegovoj suradnji i na odigranoj ulozi predsjedavati Europskom unijom nakon Lisabona i u polugodištu koje je započelo odmah nakon europskih izbora, dakle kada je zakonodavna aktivnost koja upravo pripada predsjedništu bila doista zahtjevna i naporna. Dakle, smatram da je u tom kontekstu talijansko predsjedništvo doista odigralo divljenja vrijednu ulogu i to nam omogućuje da zaključimo važne zakonodavne predmete, a pretpostavljam da će gospodin Paduan ih sve navesti, tako da ja sada neću ih imenovati, ali to su svakako važni zakonodavni predmeti koje smo uspjeli završiti u rekordnom vremenu, u dva mjeseca pregovora i također cijenimo način na koji je talijansko predsjedništvo nas uključilo u provedbu što je omogućilo i usvajanje jedinstvenog fonda za sanaciju i to je također plod posredovanja i mirenja i tome je i ovaj odbor dao svoj značajan doprinos. Također, važno je također naglasiti da je talijansko predsjedništvo uspjelo u gospodarski i e, politički dnevni red uspjelo ubaciti i druga važna pitanja, naročito pitanja ulaganja i također e, pitanje boljeg korištenja fleksibilnosti koju predviđa paktu stabilnosti. Isto tako ćemo imati sastanak odbora koji će razmatrati prijedlog e, provedbene uredbe o fleksibilnosti i mislim da je tome talijansko predsjedništvo dalo značajan doprinos. No neću oduzimati dalje vrijeme gospodinu Paduanu, nego mu odmah predajem riječ. Hvala. Gospodine predsjedniče i hvala vam također na vrlo ljubaznim riječima o uspješnosti talijanskog predsjedništva i to ću rado prenijeti, ali Ove ljubazne riječi želim primijeniti i na cjelokupno osoblje talijanskog predsjedništva koje je vrlo učinkovito radilo. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, doista sam zahvalna na ovoj prilici da ponovno sudjelujem na sastanku ovoga odbora i također E, sam e, uvažio i konstruktivan i produktivan e, odnos koji smo imali u posljednjih šest mjeseci koji nam je omogućio da ostvarimo značajne rezultate i na tome vam zahvaljujem. Na kraju talijanskog predsjedništva mislim da je važno podesti crtu i također razmotriti postignute rezultate ali i korake koji nam predstoje. U srpnju sam prikazao talijanski pristup podržavanju rasta i zapošljavanja Europe koji se temelji na tri stupa, odnosno strukturne reforme, ulaganja i dublja integracija tržišta. Ti se stupovi međusobno ojačavaju i također ocrtavaju jednu dosljednju strategiju u kojoj reforme na tržištu proizvoda usluga na financijskom području i na fiskalnom području podržavaju konkurentnost i stvaraju povoljnije okruženje za ulaganje. Ova ulaganja također i učvršuju provedbu i učinke reforme, podržavaju kratkoročnu potražnju i postavljaju temelje za e, jačanje rasta u srednjem razdoblju. Osim toga, ova strategija koja uspostavlja povjerenje zahvaljujući čvrstim javnim financijama može ojačati također i daljnju potražnju, rast i održivost na dulje razdoblje. Tijekom e, našeg predsjedavanja se učvrstio konsensus oko ove strategije i u skladu sa inicijativama Nove Europske komisije, međutim makroekonomska situacija je se pogoršala sa dodatnom opasnošću od deflacije i također manjim uspjehom od onoga što je bilo predviđeno. Dakle, učinkovit odgovor e, kako bismo se uspjeli nositi sa ovim izazovima je doista hitno potreban. Također e, trebamo e, provoditi strukturne reforme na nacionalnoj i europskoj razini i to uvjerenje sada svi dijelimo. Vodeća uloga vlada i nacionalnih parlamenta je od ključne važnosti u tom kontekstu. Rasprave u vijeću su istaknule potrebu da učvrstimo također i nacionalni osjećaj vlasništva nad europskim procesima. Istovremeno, tijekom europskog semestra možemo omogućiti također i učinkovitiju provedbu programa, vodeći računa primjerice o višegodišnjim okvirima koji su potrebni za ostvarenje i također za osjećanje učinka brojnih reformi i na taj način možemo potaknuti nacionalne programe koji će pokriti više područja gdje se razne mjere međusobno jačaju. Europski semestar može također otvoriti okvir unutar kojega se mogu razmotriti pozitivne interakcije između zemalja i mogu se kvantificirati učinci i dodana vrijednost usklađenih i istovremenih reformi što će ojačati i odnose i međusobno povjerenje između između država. Talijansko predsjedništvo se zalagalo naročito za ulaganja. Također je e, osnovana jedna zajednička radna skupina između Komisije Europske banke za investicije i država članica kako bi se prepoznali potencijalni projekti ulaganja, ali također institucionalne prepreke koje onemogućuju njihovo ostvarenje. Rezultat rada radne skupine koji je predstavljen u prosincu predstavlja važno polazište za razradu inovativnih projekata od europskog interesa. Tijekom našeg predsjedavanja Vijeće je iskazalo također i svoju potporu planu za ulaganja u Europu koju je predstavila komisija. Vijeće ECOFIN će surađivati s ovim parlamentom za osnivanje novog Europskog fonda za strateška ulaganja. Također namjera koju je iskazala komisija i također namjera koju je iskazalo vijeće o povoljnom postupku koji će se primijeniti na nacionalne doprinose u fond kako bi se potaknula izravna, izravno sudjelovanje država članica je naišlo na pozitivan odaziv. Plan ide u pravom smjeru kako bismo ostvarili potrebna ulaganja i promicali strateške inicijative i podržali mala i srednja poduzeća. Uz korištenje javnih i privatnih resursa, plan predviđa također je prepoznavanje ključnih područja za reforme koji će pomoći ulaganjima. Poboljšanja poslovnog okruženja koje omogućuju reforme ima također i neposredan učinak na povjerenje ulagača i također stvara povoljno okruženje na dulje razdoblje ulaganja. Drugim riječima zapravo su umnožak dva čimbenika, odnosno mogućnosti stjecanja dobiti i resursa za iskorištavanje ovih ulaganja. Također, u tom smislu ključni element za poboljšanje konkurentnosti je dovršenje jedinstvenog tržišta, što je zapravo e, čorno pitanje za ostvarenje ciljeva 2020. godine za Europu. U tom smislu potrebno je ostvariti brže drži napredak na tržištu usluga, digitalnom tržištu i na umrežavanju industrije. Također u tom smislu je e, važno dalje napredovati prema uniji kapitalnih tržišta i ostvariti kapitalna tržišta koja su visoko razvijena i koja će pratiti također i bankovno kreditiranje. U tom smislu zaključci vijeća ECOFIN o financiranju rasta koji su usvojeni prošlog prosinca su vrlo korisne smjernice za daljnja ulaganja koja su namijenjena jačanju financiranja i to dugoročnog financiranja naročito malih i srednjih poduzeća sve veća koherentnost između fiskalnih sustava i također njihovo pojednostavljenje omogućuje da ojačamo međusobno povjerenje i donose koristi olakšavajući ekonomsku djelatnost na nadnacionalnoj razini. Važni rezultati su postignuti kada je riječ o fiskalnoj transparentnosti i također suzbijanju utaje poreza. 2014. godine je bila ključna godina za zajednje na kraj bankovnoj tajni. Novi globalni standard E, za automatsku razmjenu financijskih informacija u porezne svrhe je ugrađen u pravo Europske unije. Ovaj rezultat predstavlja doista međunarodnu strukturnu reformu koja će osigurati veće pridržavanje od strane poreznih obveznika, a također i veće resurse za nacionalne proračune. Rasprava o e, smanjenju e, porezne osnovice i također o umjetnom e, preseljenju u dobiti takozvani BES koji je pokrenuo OECD je pokazao potrebu da se revidiraju porezni propisi na međunarodnoj razini. Tijekom talijanskog predsjedavanja smo o tome razmišljali na ovim temama i također o njihovom značaju u Europi. Postignuti rezultati, to mislim na uključivanje klauzule protiv e, zloupotrebe u direktivi o matičnim poduzećima i poduzećima kćerima, predstavljaju obećavajuće polazište za postizanje još ambicioznijih rezultata sa e, ciljem Eh, da se što više ograniče pojave eh, agresivnog fiskalnog planiranja i također eh, štetne fiskalne konkurencije. Komisija u tom smislu je također najavila svoje, svoje namjere da će uskoro predstaviti i predlog za automatsku razmjenu informacija o takozvanim tax rulings i to je naišlo na pozitivan odaziv vijeća. Nadam se da ćemo uspjeti raditi i na e, porezu na e, financijske transakcije na transparentan i inkluzivan način i tijekom 2015. godine. Nekoliko riječi o radu na e, financijskim predmetima. Europska središnja banka je preuzela potpune ovlasti u smislu nadzora u, studenome i to je rezultat kojim se mogu ponositi i vijeće i parlament, a podrobnija ocjena koja je prethodila pokretanju SSM-a je također pridonijela stvaranju povjerenja u financijskom sektoru Europske unije, a sada moramo osigurati najviše standarde nadzora kako bismo izbjegli fragmentaciju. Jedinstven mehanizam nadzora je prvi stup bankovne unije, a također ulazi i mehanizam sanacije. Dakle, drago mi je što smo mogli postići sporazum o delektiranom aktu koji se odnosi na direktivu o sanaciji i spašavanju banaka i također o provedbenom aktu koji se odnosi na jedinstvene uvjete za primjenu jedinstvenog mehanizma sanacije. Suradnja između ovog odbora i italijanskog predsjedništva je bila vrlo značajna u ostvarenju i postizanju uravnoteženih rezultata. Ne mogu se sada osvrnuti detaljno na sve ostale zakonodavne akte o financijskim uslugama koje smo obradili tijekom talijanskog predsjedavanja. Samo ću spomenuti najvažnije rezultate. Zahvaljujući konstruktivnoj suradnji sa Europskim parlamentom postigli smo sporazum o um, uredbi koja se odnosi na LTF-ove. Također, e, drago mi je da smo postigli politički sporazum e, u trijalogu od 17. prosinca o uredbi koja se odnosi na MIF-ove o platnim transakcijama e, putem kar, kartica. Također, Postignut je sporazum o direktivi i o uredbi protiv recikliranja što i usklađuje EU sa najvišim standardima GAFI-a. Također Doradili smo i stav vijeća o uredbi o financijskim operacijama i transakcijama e, putem e, vrijednosnih papira i također direktivi o platnim uslugama PSD2 i također revizije e, direktive o posredovanju osiguranju, a također su postignuti i važni pozitivni koraci kada je riječ o strukturnoj reformi bankovnog sustava, zajedničkim monetarnim fondovima i benchmarkovima. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, povjerenje i pozitivna očekivanja su ključni elementi u, u donošenju odluka e, poslovnih subjekata. Jedna Učinkovit, jedno učinkovito političko djelovanje koje potiče rast i zapošljavanje mora također omogućiti i povoljno okruženje u Europi koja će na taj način ostvariti napredak i biti dinamičnija u skoroj budućnosti. S obzirom na sadašnju tešku situaciju potreban nam, potreba nam je pozitivan šok kako bismo što prije otvorili novo poglavlje naša strategija treba biti rašanjena i dosljedna i treba podržavati ulaganja kako bismo postigli značajne učinke na potražnju u kratkom roku i također u srednjem roku bolju konkurentnost i rast. Također gospodarsko upravljanje mora učvrstiti javne financije u našem području, predvidjeti također i diferenciranu politiku proračuna koja će poticati rast i potaknuti također ulaganja i reforme koje će poboljšati našu konkurentnost i produktivnost. Dakle, Dakle, trebamo osigurati odgovarajući operativni follow-up korištenju prostora za fleksibilnost koji, poristi, e, koji, e, koji postoji u sadašnjim propisima koji se odnose na pakt o stabilnosti i rastu. Takav pristup će nam omogućiti da poboljšamo potencijal rasta europskog gospodarstva i iskoristiti na, u najvećoj mogućoj mjeri kredibilitet našeg pravnog sustava sa zanimanjem iščekujemo priopćenje koje je komisija najavila kako bismo razjasnili koji prostor za manevr, za fleksibilnost postoji u propisima pakta i također iščekujemo raspravu koja će se održati u narednim tjednima o reviziji ojačanog upravljanja paketa dvije mjera i paketa šest mjera u čemu će i parlament i ova komisija odigrati važnu ulogu. I na kraju dopustite mi da vam eh, zahvalim eh, na konstruktivnom pristupu u preteklim mjesecima ma i također na vašoj današnjoj pozornosti. Želim e, Latvijskom predsjedništvu sav mogući uspjeh u napornom radu koji će uslijediti u narednim mjesecima. Hvala. Thank you. Hvala. Hvala gospodine Paduan. E, možemo sada započeti sa raspravom. Pet minuta za pitanje i odgovor. Prvi Govornik je Paolo Zalban naš e, potpredsjednik. Hvala lijepa, evo govorit ću španjolski. Kao prvo, Želim vam čestitati na onome što ste ostvarili tijekom talijanskog predsjedavanja. Ja sam e, također imamo priliku e, raditi kao izvjestitelj na jednom od izvješća koje se odnosilo na porezna transakcija putem kartica i to je bio jedan od naših uspjeha i želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim Masimu Dori i također svim našim pregovaračima koji su odradili doista izvrstan posao. Imam tri kratka pitanja o Grčkoj. Dakle, zanima me vaš dojam o onome što se događa u Grčkoj. Dakle, što prognozirate da bi se moglo dogoditi? Zatim, drugo pitanje se odnosi na vašu zemlju. Naravno, vi niste ovdje kako biste ocijenili vašu zemlju i situaciju u vašoj zemlji, ali vi, ste isakli istakli važnost eh, provođenja reformi i na europskoj i na nacionalnoj razini. I zato me zanima, možete li ocijeniti učinak reforme na vašu zemlju i koji su iščekivani rezultati. I na kraju, kada je riječ o Junkerovom planu, danas je jedno izaslanstvo ovoga odbora sudjelovalo u radovima Europske središnje banke, mm, imali smo jedno izaslanstvo i raspravljali smo o planu i jednoglasno je zaključeno da će to biti uspjeh ukoliko se dobro odaberu projekti. Dakle, kako mislite da bi se moglo na što bolji način odabrati projekte kako bi Junckerov plan ostvario uspjeh? Hvala gospodine e, predsjedniče, hvala gospodine ministre. Hvala na vašim brojnim pitanjima. Uh, Evo, da prijeđem e, svako pitanje jedno po jedno. E, kada je riječ o Grčkoj, dakle, ja sam ekonomist i ne bih e, htio iznositi prognoze, niti bih trebao, no moram reći da E, trebamo smjestiti sadašnju situaciju u Grčkoj u kontekst. To je kontekst jedne zemlje koja je prošla kroz važne, bolne, ali također i u velike uspješne reforme u fiskalnom području te reforme, strukturne reforme još se trebaju dovršiti kako bi se podržale strukturne prilagodbe i to se odvija u jednom kontekstu slabije europske ekonomije i također u kontekstu opasnosti od deflacije što svakako ne e, ubrzava te reforme, no unatoč tome grčka vlada je uz potporu trojke ostvarila određeni napredak e, i mislim da se taj napredak može i dalje unaprijediti i doista sam uvjeren da nova vlada koja će proizići iz predstojećih izbora preuzeti taj zadatak e, imajući u vidu daljnje provođenje ovih važnih napora koje je započela prethodna vlada i koje je započeo čitav grčki narod i to će, nadam se, nova grčka vlada pretočiti u svoje daljnje napore, ali svakako uz e, suradnju i uz dogovor sa europskim institucijama. Evo, nije to toliko moja prognoza koliko moja želja, a kada je riječ o novoj grčkoj vladi. Mi ćemo svakako davati našu podporu ovoj sveobuhvatnoj grčkoj inicijativi. Kada je riječ o Italiji, dopustite mi da kažem sljedeće. Strategija vlade je snažno usmjerena na uvođenje strateških reformi i na provođenje istih. U posljednjih e, desetak e, mjeseci koliko postoji ova vlada stalno se govori da je bilo previše najava. Možda je to istina, ali problem je u tome što Italija mora dovršiti brojne nedovršene zadatke u gospodarstvu i zapravo izazov koji joj predstoji nije samo dvije godine recesije i nadamo se da će 2015. godina biti prva godina pozitivnog rasta, ali postoje i drugi izazovi. Dakle, mi smo najavili brojne reforme zato jer trebamo brojne reforme i provesti. No, Bez obzira na to, ostvareni su konkretni rezultati zahvaljujući djelovanju i vlade i parlamenta kada je riječ naročito o provedbi reformi. Tu želim spomenuti e, Jobs Act, odnosno reformu tržišta rada i taj se Jobs Act sada provodi i mm, evo nedavno sam e, čuo da je vlada dovršila još jedan provedbeni akt koji se odnosi na doprinose za nezaposlenost. Druge e, reforme su fiskalne reforme i tu dramatično mijenjamo mm, upravljanje porezima i uvodimo veću transparentnost e, i pridržavanje propisa od strane poreznih obveznika, ili također i porezne uprave. Junkerov plan, pa e, zaista to bi zahtjevalo mnogo vremena, a vrijeme već istječe, no kao što sam spomenuo u svojem uvodnom izlaganju, trebaju vam razni elementi, trebaju vam financijski resursi i trebaju vam e, dobre reforme. Dakle, e, Uvjeren sam e, da e, ovi mehanizmi koji će se uskoro pridružiti novim instrumentima koji će uskoro biti usvojeni ne samo da će e, dati nove mogućnosti za ulaganja nego će i poboljšati javnu upravu diljem Europe i to će biti situacija u kojoj svi dobijaju. Dakle, to će biti elementi koji će nam omogućiti da što bolje iskoristimo mogućnosti za ulaganja. Evo, ispričavam se na tome što sam oduljio, ali ipak postavili ste tri pitanja. Hvala Elisa Ferreira u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala. Ja ću također govoriti svojim materinjim jezikom. Čestitam talijanskom predsjedništvu na radu i čestitam također svima i svim suradnicima. Mislim da je odrađeno mnogo toga u vrlo teškim okolnostima, a te teške okolnosti proizlaze ne samo iz činjenice da su došle nove institucije, da imamo novu komisiju i novi saziv parlamenta, nego i isto tako sa činjenicom da se to poklopilo sa dugim razdobljem recesije i nezaposlenosti, a to je situaciju učinilo složenijom. Osim e, popisa tema koje su upravo navedene, talijansko predsjedništvo je također dobro uočilo važnost ulaganja i činjenice da treba pomiriti javne resurse i gospodarstvo. Ukoliko se ostvari napredak u ta dva područja, to je dobrodošlo, međutim želim reći da još nismo završili s radom i pitanje je što treba poduzeti kako bismo pokrenuli pozitivan šok u gospodarstvu i kako bismo uključili sve političke i institucionalne aktere u Europi. Osim toga, razmišljamo i o dugoročnom pristupu eurozoni kako bismo izbjegli protuciklični pristup, što znači da trebamo predvidjeti e, daljnji razvoj događaja. Hvala. Hvala, kao što sam upravo rekao, postoje neke ključne varijable za poticanje investicija, dobre investicijske prilike i financijska sredstva. Što se tiče investicijskog plana koji je komisija predstavila, taj plan ima uistinu veliki potencijal i treba ga dobro iskoristiti i u smislu mobilizacije financijskih resursa, ali isto tako i u kontekstu aktivacije i iskorištavanja investicijskih prilika. I tu mislim da se može odviti pozitivna interakcija sa reformskim programama u državama članicama. To je posebno točno danas kada dolazi do pada ulaganja, to je nešto što bilježimo već nekoliko godina, investicije su nam prijeko potrebne e, i to je način da se poslovne prilike pretoče u gospodarski rast. A to se može učiniti ako uzmemo u obzir i nacionalne programe i europske programe. A to je u duhu ove nove inicijative. Iz te perspektive htio bih reći sljedeće. Smatram da bismo trebali imati bolju vezu između prilika za ulaganje i dublje integracije. Jedinstveno tržište nije dovršeno, a to je upravo ona važna strukturna reforma kroz koju se mogu potaknuti investicije. Moramo bolje shvatiti koja je veza između inicijativa na jedinstvenom tržištu i programa koje provode države članice u smislu reformi. A to ima veze i sa ovom dugoročnom perspektivom koju ste spomenuli. Dugoročno gledano ja snažno vjerujem da Europa može snažno povećati svoj potencijal za gospodarski rast u smislu uklanjanja prepreka među državama članicama, e, generiranja e, velike, velikih infrastrukturnih projekata, e, nematerijalnih nematerijalne imovine, telekomunikacija i inovacija. Još uvijek mnogo toga možemo učiniti u smjeru izgradnje europskog inovacijskog prostora. Za sve to su potrebne strukturne mjere koje bi se trebale provoditi na razini država članica i Europske unije i potrebno je u to usmjeriti sredstva i mobilizirati ih. I sada je pravi trenutak da to postignemo, da povežemo nove financijske instrumente sa poslovnim prilikama i to na jedan korporativan način. Ovo je također prilika da bolje razumijemo kako nacionalni programi reformi mogu pozitivno utjecati na stanje u drugim državama članicama, u susjednim zemljama. Hvala. U ime kluba ECR-a, Notis Marijas, ja ću govoriti grčki. Gospodine Padon. Smatram da je talijansko predsjedništvo dalo velika obećanja i stvorilo očekivanja, međutim nismo dobili opipljive rezultate kao što su evropski građani mogli očekivati. Niste spomenuli dug, niste govorili niti o teškom, teškoj gospodarskoj situaciji i visokoj stopi nezaposlenosti u zemljama na jugu uslijed mjera štednje. Spomenuli ste Grčku. Što se dogodilo u Grčkoj? Politika trojke je dovela do pravog društvenog armagedona. Premda je Grčka dobila 215 milijardi eura od 2010. godine u vidu zajma, to je mm, Usprkos tome stopa nezaposlenosti kod mladih je 50%, ima 1,5 milijuna nezaposlenosti na 6 e, milijuna stanovnika. Dakle, 40% ljudi živi ispod praga siromaštva, a javni dug Grčke u odnosu na BDP umjesto da se smanjuje, povećao se. E, sada iznosi 125%, naime, iznosio 125%, a, sada iznosi 180% i to zato što su se zajmovi Europske unije umjesto da budu usmjereni u realni sektor koristili za otplatu dugova. E, gospodine ministre, politika koju je vodila trojka u Grčkoj nije dala rezultate i za to je odgovorna trojka. Ja, sam, ja smatram da nam treba pozitivni šok, ali prije svega treba ukinuti dug i treba nadoknaditi štetu u Grčkoj zbog štete koje su nanjele mjere trojke. Europska središnja banka mora vratiti 4 milijarde eura ove godine e, zbog kupnje grčkih obveznica 40%, dakle sve je plaćeno. E, zanima me koji je vaš stav vezano uz tu temu. E, dakle, kupuju se što se tiče otpisa duga 35%. I slažete li se sa ovime što je dogovoreno kako bi se riješilo pitanje duga u južnim evropskim zemljama kako bi se provelo dijelo ono što je odlučeno u Njemačkoj 1993. godine. Pokušam shvatiti um, gdje je pitanje u ovome što ste rekli. Što se mene tiče, ja sam već iznio svoj stav o Grčkoj. Ako sam dobro shvatio vaše pitanje, a ispričava se ako nisam, spomenuli ste jug u Italiji. Mogu vam samo reći da je naš dug na visokoj razini i u odnosu na BDP će rasti i 2015. godine, počet će padati sljedeće godine. Međutim, naš dug je održiv, dugoročno e, prema indeksu održivosti komisije ovaj dug je među najodrživijim u Europskoj uniji uglavnom zahvaljujući reformi mirovinskog sustava koja je postupno uvedena u posljednjih 10 do 15 godina. Talijanski dug bi se vrlo brzo našao u lošoj situaciji kada bi dinamika cijena u EU uniji, naročito eurozoni, bila blizu svojoj normalnoj vrijednosti od 2%. A osim toga strukturne reforme koje trenutno provodimo potaknut će dugoročni rast što će dodatno povećati održivost otplate duga. A ako me pitate kakvo je stanje sa dugom uh, u Italiji, to bi bio moj odgovor. Hvala. da imate 10 sekundi, nemoguće je u 10 sekundi, sekundi imati pitanje i odgovor. Kao što je rečeno vezano uz dug eh, u Italiji, ja sam postavio pitanje vezano za otpis grčkog duga, jer Grčka je uzela zajmove i sada ima visoku stopu nezaposlenosti. Samo ako se otpiše dug, može se ostvariti gospodarski rast i oporavak. ako postavljate dugačka pitanja, teško imati vremena za odgovore. Da, e, imamo barem 15 minuta za ovo pitanje. Dobro, sljedeće pitanje kolegica iz kluba zastupnika ALDE. Hvala ministre Padan, hvala što ste nam se pridružili na ovom sastanku. Ja vam želim zahvaliti na uloženom trudu u posljednjih šest mjeseci, posebno vezano uz indekse. E, ja sam izvjestiteljica na tu temu i znam da ste uložili mnogo napora e, vezano uz e, taj dio. Mene zanima nešto vezano s provedbu strukturnih reformi u Europskoj uniji koje su potrebne za to da se potakne gospodarski rast i konkurentnost te da se poboljša fiskalna situacija u državama članicama. Nažalost, velik broj država članica nije ostvario napredak u provedbi strukturnih reformi. U prosjeku samo 10% um, preporuka državama članicama u potpunosti se provode. Žao mi je što moram reći da je u Italiji i Francuskoj taj postotak još niz, niži. Um, nakon što sam čula odgovor kolegi iz EPP-a, ovo što ste rekli činilo mi se ohrabrujuće, no još nismo došli do toga. Tijekom vašeg predsjedavanja vijećem predložili ste da se reformira europski semestar te da se uvede veći pritisak među državama članicama kao i veća fleksibilnost. No, nije li činjenica da te mjere neće polučiti željeni učinak, te da mogu čak biti kontraproduktivne? Možda bismo trebali imati više mrkve i batina kako bi države članice provodile reforme i kako bi mogle dobiti sredstva iz novog investicijskog plana komisije ukoliko provedu preporuke e, komisije upućene državama članicama i ispune e, sve odredbe iz pakta o stabilnosti i rastu. Hvala vam na ljubaznim riječima i hvala na pitanjima. Htio bih se osvrnuti na tri stvari. Kao prvo mislim da mogu reći da je program strukturnih reformi moje vlade ubrzao provedbu tih reformi u usporedbi sa prethodnim vladama, iako su i one radile smjeru više strukturnih reformi. Naravno, tu su se tijekom dva desetljeća akumulirale različite prepreke gospodarskom rastu. Mi ne samo da pokušavamo ubrzati uvođenje reformi kroz e, zakon, donošenje zakona, nego isto tako imamo i provedbene akte u području poreza, javne uprave i sl. Što se tiče potica za provođenje strukturnih reformi, E, to je argument na koji se stalno vraćamo u raspravi. Osobno smatram da nisu potrebne visoke kamatne stope e, da bi se uspostavio snažan poticaj za fiskalne reforme. Mi sada imamo niske kamatne stope, međutim najveći poticaj za strukturne reforme nam je bila recesija. E, shvatili smo da moramo nešto promijeniti kako bismo potaknuli zapošljavanje. E, nisu nam potrebni vanjski poticaj ili pritisak za provedbu reformi. I e, treći aspekt može biti relevantan za buduću raspravu na razini Europske unije, ne samo za pojedine države članice. A riječ je o tome da učinak bilo koje strukturne reforme, bilo da se odnosi na tržišta rada, na proizvodnju ili nešto drugo, ovisi o stanju uh, u makroekonomskom stanju i situaciji. Uh, dakle, postoje studije komisije OECD-a i MMF-a koje kažu da ako se da učinak reformi može biti drugačiji ovisno o tome da li gospodarstvo raste ili ne ili slabije raste. ako je slabiji rast onda reforme proizvode učinak e, sa zakašnjenjem. Mislim da postoji dogovor oko toga da sve države članice trebaju provoditi reforme. Međutim, e, u parlamentu, komisiji i vijeću moramo shvatiti koja interakcija između makroekonomskog ciklusa i učinka reformi. Zašto to govorim? Zato što e, dobro, dobra uporaba strukturnih reformi podrazumijeva i uporabu svih makroekonomskih instrumenata kojima raspolažemo. To je jedinstvena monetarna politika i e, proračunski e, i proračunske mjere. Barbara Spinelli u ime kluba zastupnika GUE. Hvala gospodine ministre. Imam dva pitanja, jedno u Europi, a drugo u Italiji. Prvo, za nekoliko tjedana bit će izbori u Grčkoj i ako pobjedi Siriza, Europska unija će se naći pred izazovom revolucije u, u mjerama štenje. Dražit će se također i djelomična europeizacija duga, Europska konferencija, slična onoj koja je oprosila Njemačkoj dugove 53 i također e, tražit će se da se učini daleko više od Junkerovog plana, dakle ne da se izdvoji 20 milijardi koje su e, izdvojene iz drugih e, poglavlja, što bi moglo stvoriti 100 milijardi troškova sa multiplikatorom od 1 naprema 15, no tražit će se javna ulaganja koje će financirati Europska banka za investicije i Europski fond za ulaganja, putem izdavanja euro obveznica i također istovremenim otkupom od strane Središnja banke javnih obveznica putem e, novca koji će se e, novo izdati. Također e, tražim jedan konkretan odgovor na prijedloge Grčke. Drugo se pitanje odnosi na Italiju. Ja se neću osvrtati na ovu bitku oko fleksibilnosti i smatram da ona donosi određene rezultate, no nije dovoljno reći fleksibilnost i fleksibilnost će se i ostvariti. Ono što mi se čini većim problemom u današnjoj italijanskoj politici je određena popustljivost u rebalansu proračuna prema korupciji i utaji poreza unatoč europskim mjerama koje ste vi naveli. Ja sada neću navoditi sve članke posljednjeg rebalansa proračuna kojim se dekriminaliziraju e, kaznena djela u vezi sa porezom, no naglasit ću samo da e, svake godine zbog korupcije se u Italiji smanjuje BDP za 0,14%, i također kada je riječ o ovim odredbama o utaji poreza, vi ste su odgovorni za to, čak i su odgovorni za one odredbe kojim se osuđuju oni koji su krivi za to kao Berlusconi što je odgođeno. Dakle, vi ste odgovorni bili se e, složili sa tim reformama ili čak i da niste znali za to što je možda i gora alternativa i o tome želim čuti vaš odgovor. Thank you for your questions. Zahvaljujem na pitanjima. Prije svega što se tiče prijedloga koje će iznijeti sljedeća grčka vlada, htio bih reći da ću pričekati da ih vidim. Nakon što budemo imali novu grčku vladu, nakon što budu provedeni izbori i nakon što ona dobije povjerenje od parlamenta, i tada ću kao ministar financija države članice Europske unije vrlo rado to uzeti u obzir. Vi od mene tražite da se očitujem u vezi s nečim što još uvijek ne postoji, a to ne mogu učiniti. A što se tiče vaših komentara koji se odnose na situaciju u Italiji, htio bih precizirati što se točno događa. Zakon o stabilnosti, odnosno financijarija, ne sadrži odredbe o pravnim pitanjima vezano uz poreznu utaju. Ovo što vi spominjete je rasprava koja je još u tijeku u okviru fiskal delega, odnosno jednog delegiranog zakona koji je donesen u ožujku 2014. godine, a koji omogućuje vladi da donese provedbene mjere u reviziji funkcioniranja poreznog sustava u zemlji, a to uključuje i instrumente koje se odnose na suzbijanje porezne utaje i dokidanje nekih e, neusklađenosti u području poreza. 24. prosinca se je o tome bilo riječi na vladi, a neke od mjera o kojima se tada raspravljalo privremeno su obustavljene i to je prosjeđeno parlamentu, odnosno nije prosjeđeno parlamentu, budući da je bilo nekih eh, nepravilnosti tehničke prirode. Ja sam osobno se smatram odgovornim za to. Mi ćemo to brzo, ubrzo ispraviti. ako to vlada odobri, onda će to biti upućeno u parlamentarnu proceduru. Ne želim iznositi komentare vezano uz davanje prednosti nekim pojedincima, naprosto odbijam takve tvrdnje. Hvala, Sven Giegold, u ime zelenih. Dobrodošli s naše strane u ovaj odbor. Kao prvo zahvaljujemo na svemu što ste odradili, osobito u odnosu na direktivu za suzbijanje pranja novca. Vrlo je e, veliki uspjeh što smo uspjeli to završiti. Italijansko predsjedništvo je dosta toga odradilo kako bi ti teški pregovori uspjeli. Osim toga imam jedno pitanje oko nečega što niste uspjeli ostvariti tijekom svog predsjedanja, a to je e, dogovor oko poreza na financijske transakcije. Parlament se nada o e, porezu koji će biti na jednoj širokoj osnovi sa snažnim mjerama protiv izbjegavanja i utaje poreza. Mi smo u vijestima čuli da sada postoji novo kretanje u e, skupini 11. Ja bih želio čuti vaše stalište o tri konkretne točke. Slažete li se da bi e, porezni da bi porezi treba biti širi nego samo dionice ili derivati. Osnovica trebala biti šira osim e, u odnosu na e, derivate i e, obveznice i slažete li se da li načelo e, prebivališta bi se trebalo primijeniti, a ne samo načelo e, izdavanja i treće, možete li se obvezati da čak i ako bude neka početna faza poreza, da će u e, dogovoru postojati i druga stvarna faza koja do sada nije bila predviđena kako bi se proširila porezna obveznica. Zahvaljujem unaprijed na konkretnim odgovorima na ovo pitanje. Thank you uh, for your kind words and also for your... Hvala na ljuboznim riječima i na ovim pitanjima. Kao što sam spomenuo u početnim napomenama, za vrijeme talijanskog semestra e, bilo je dosta posla u okviru skupine G11 e, u kojoj sudjeluje i Italija i iako je bilo e, različitih mišljenja među članovima te skupine oko svih pitanja, od porezne obveznice načela oporezivanja, ne toliko oko druge faze, oko druge faze smo se svi složili pod uvjetom da budemo imali prvu fazu naravno. Mogu vam reći da e, su to bili, e, e, bile solidne rasprave i nastavit ćemo s time sa ciljem postizanja dogovora i želim zahvaliti svim E, kolegama, preostalih deset kolega iz te skupine koji iako su često imali različita mišljenja međusobno, mi smo svi se potrudili kako bismo e, polako ali odlučno išli prema sporazumu. Što se tiče konkretnih točaka koje ste vi sada spomenuli, Italija je e, zapravo za široku poreznu osnovicu no pitanje je koliko široko vi želite ići. I ako pitate bilo koga od 11 eh, članova za stolom, bilo koga od nas, koje je naše mišljenje oko maksimalnog širenja porezne osnovice, sigurno ćete dobiti 11 različitih odgovora. I ako tražite nekakvi zajednički nazivnik, nekada ga ne možete pronaći, no uvjeren sam da ćemo s vremenom na, pronaći zajednički e, osnovicu. Trebali bismo, po mom mišljenju, imati široku osnovicu, što širo moguću pod uvjetom da postoji dogovor oko toga, oko konačnog seta imovine koje se mora oporezivati. Zatim, e, pitanje e, residence u odnosu na issuance. E, vi znate da E, skupina koja se bavi načelima oporezivanja, koja uključuje velike zemlje i male zemlje, e, postoje e, različite mogućnosti i oko toga što se preferira u odnosu na prihode koje se očekuju s obzirom na načelo oporezivanja. Ja bih bio za jedan pristup koji pogleda, koji razmatra načelo izdavanja, issuance principles, ako koji se onda ublažava kroz načelo residence. E, dakle, to su ta dva načela koja e, rješavaju potrebu da budemo učinkoviti i koja omogućuje svakoj zemlji određeni izvor prihoda. E, ispričavam se na onoj početnoj šali, ali e, ja doista mislim da postoji jedan široki e, slaganje unutar skupine da bi pristup trebao ići korak po korak i s ciljem punog pokrića imovine e, u, među svih 11 članica. Hvala vam za FTD, Marko Zani. Hvala. Nakon što sam saslušao uvodno izlaganje ministra Paduana, čini mi se da sam živio na nekom drugom planetu u proteklih šest mjeseci zato jer ja nisam svjedočio svim tim uspjesima talijanskog predsjedništva. Smatram da se učinilo premalo po pitanju konkretnog rada i također po pitanju utaje poreza postignuto je nešto po pitanju bankovne tajne, no zapravo se nije poduzelo ništa po e, pitanju činjenice da je zapravo utaja poreza činjenica koja se događa u Europskoj uniji i to pokazuje i Luksemburg i primjer Luksemburga i primjer Nizozemske. No, prelazim na pitanja. Dakle, Prvo pitanje je način izračuna otput GEPA kada je riječ o Um, strukturnom saldu i također saldu proračuna. Znam da se odvila jedna netoliko javna rasprava između Italije i komisije o načinu izračuna ovog pokazatelja i mislim da se tu možda moglo učiniti više. E, htio bih čuti od vas je li odlučeno hoće li se u budućnosti revidirati taj način izračuna koji se pokazao zastarjelim i također kada je riječ o različitim procjenama između eh, OECD-a i komisije eh, hoće li se učiniti nešto po eh, problemu različitosti tih procjena. Dakle, zanima me hoće li se poduzeti nešto kada je riječ o ovom pokazatelju koji ima ogroman učinak na zemlje članice. Također, zanima me i pitanje kvantitativnog popuštanja što će uskoro pokrenuti Europska središnja banka. Dakle, Zanima me vaše mišljenje, hoće li to imati određeni učinak ili hoće li to pak, kao što ja mislim, biti mjera koja neće polučiti nikakve rezultate, naročito budući da su e, nominalne e, stope na e, državne obveznice vrlo niske i osim toga imamo i strukturne poteškoće i razlike između financijskih tržišta u SAD-u i u Europi. I treće pitanje se odnosi na Junckerov plan. Sutra ćemo konačno steći uvid u prvi nacrt toga plana. Vi ste govorili o um, oživljavanju ulaganja i zanima me ima li nekih novosti kada je riječ o rašnombi ulaganja, naročito kada se govori o onim ulaganjima koja ulaze u izračun deficita kao što se i čini iz vaših riječi kao što je najavljeno u borbi koju je vodila talijanska vlada za više fleksibilnosti. Još e, posljednje pitanje se odnosi na radi zapošljavanja u Italiji. Italija je usvojila reformu koja omogućuje fleksibilnost, no to nije ono što nam treba. Fleksibilnost ne donosi radna mjesta i vi biste to trebali znati zato jer postoji jedan e, indeks, Employment Legislation Protection Index koji razrađuje OECD Četiri pitanja, minute i pol, e, dakle dve i pol minute za odgovor na četiri pitanja. Pa, e, gospodin Danin kaže pa nije bilo drugčije moguće. Pokušat ću kratko odgovoriti što se tiče jaza. E, imali smo jučer raspravu i mislim da ne otkrivam nikakve tajne kad kažem da je bilo riječi o tome i na Ekofinu i u Eurogrupu i metodologija bi trebala biti ažurirana. Tu se slažemo. Što se tiče efekata QE-a, to ovisi o tome kako će se provesti QE. Ja nisam član odbora ECB-a pa ne znam što se tiče utjecaja na inflaciju pa i slabija stopa tečaj eura u odnosu na dolara može utjecati na to da li će e, biti različitog e, računovodstva, razlike u računovodstvu s obzirom na Junckerov plan, ja mogu sada reći da ne znam, ovisi o tome što će komisija predložiti, kao i brojna druga pitanja koja su spomenuta u ovoj raspravi, kada ću imati nešto za čitati i komentirati, učinit ću to. Fleksibilnost. Za što se koristi fleksibilnost? Koristili se za stvaranje ranih mjesta. Spomenuli ste neke pokazatelje OCD-a. Moja znanje o tome je da EPL, znači zakonodavstvo za zaštitu e, zaposlenja, utječe na fleksibilnost, a e, fleksibilnost je nešto što utječe opet na stvaranje ranih mjesta. Treba vam fleksibilnosti za rast i za ulaganja. Mislim da će fleksibilnost stvoriti više radnih mjesta, uključujući i našu Hvala, a sada Bernard Muno. Gospodine ministre, lijepo vas pozdravljam. 2011. ste rekli da ne treba isključiti i mogućnost da država članica ode u stečaj. Rating Italije je smanjen na B2 i vaš e, dug je sada na niskoj razini. Vi ste sada u gorem stanju od Francuske, isto vrijedi za gospodarski rast i stopu nezaposlenosti. Koji su vaši prijedlozi? Vi ste predložili dvije stvari. Kao prvo, masovna privatizacija. Vi ste e, predložili da se 40% željeznica ode u koncesiju, ali isto tako isto vrijedi i za kontrolu zračnog prometa i nacionalnu državnu poštu te neke e, strateške tvrtke u području energetike. Koji je cilj potaknuti potražnju? Ne, samo smanjiti javni dug koji se akumulirao tijekom godina. Smatrate li da je to uistinu rješenje za smanjenje javnog duga? Mislim da je to uistinu krivi put, e, e, čak i u odnosu na Francusku koja nema još bog što prodati. Isto tako se komisiji e, daje mogućnost da definira potrebne strukturne reforme. Nakon gubitka bankovnog i proračunskog suvereniteta sada će se reformirati i radno zakonodavstvo i o tome će se donositi odluka o Briselu. E, odlazak u mirovinu u 68. godini postaće stvarnost u Francuskoj. E, hoćete li mi reći kako Evropska unija namjera provesti te reforme? Ja osobno smatram da je nacionalna država još uvijek odlučujući faktor i da je javni dug nešto što nema toliko veze sa strukturnim reformama nego da bi trebalo dovesti u pitanje politiku e, Europske središnje banke. Suverene nacionalne države moraju imati kontrolu nad monetarnom politikom i vratiti se na nacionalnu valutu. Države članice moraju imati mogućnost da se same financiraju kod svojih središnjih banaka i treba stati na kraj e, otvorenom tržištu koje je dovela do e, tako teškog financijskog stanja u nekim zemljama kao što je primjer Grčke. Thank Hvala, nisam siguran da sam razumio svog pitanja, ali pokušat ću svejedno odgovoriti. Spomenuli ste kako Italija e, rješava problem duga, koji jest problem, ja sam to naravno prepoznao, no uglavnom je to vezano uz način koji ja smatram e, glavnim načinom rješavanja duga, a glavni taj način je rast. Znači, pitanje s kojim je Italija suočena jest e, oporavak rasta koji se već dva smanjuje i o tome to je cilj programa strukturnih reformi, rješavanje e, rasta i stvaranje mogućnosti zapošljavanja. I mislim da mi ostvarujemo napredak u tom smjeru. Sa većim rastom koji u velikoj mjeri ovisi, ali ne u cijelosti ovisi o strukturnim mjerama koje provodi vlada, mi ćemo ostvariti veći rast. ako bismo mogli ostvariti više nominalnog rasta e, za veću inflaciju, koje je pod kontrolom nacionalnih država, onda bismo imali agregatni rast koji bi s obzirom na današnje kamatne stope i trajne fiskalne napore i uz primarni e, suficit uvijek pozitivan, e, a to bi smanjilo dug u Italiji bez ikakvih danjih problema. Osim toga imamo ambiciozni program privatizacije koji ima dva cilja. Jedan od ciljeva je pridonijeti eliminaciji duga, i naravno to bi isto vodilo rezanju dugova a i jačanje pritisaka konkurentnosti i pritisaka na rukovodstvo e, tih javnih društava koje će ostati pod javnom kontrolom, ali će biti više izložene rukovodećim praksama koje su tipične za privatni sektor i vode učinkovitosti. Što se tiče druge točke, uloge nacionalnih država s obzirom na ulogu europskih institucija, a spomenuli ste i monetarne politike, reforme i slično, pa ja to ne shvaćam kao pitanje već kao izjavu. To ću prepustiti vama, ja naravno neću odati nijakvu tajnu ako kažem da se ja ne slažem sa ovim što ste vi izjavili. Iako naravno postoji potreba za suradnjom među nacionalnim vladama i europskim institucijama, vama treba i jedno i drugo. Hvala. Hvala, evo ističe nam vrijeme, imamo, ima, uzet ćemo dva po dva pitanja. Prva dva pitanja Danuta Hubner i onda Renato Sovo. Hvala vam predsjedatelju ministre. U prosincu, dakle tijekom vašeg predsjedanja, Europski vijeće je naglasilo važnost bliže, bliske suradnje ekonomskih politika i bilo je određenih neslaganja da će u veljači biti analitička bilješka koja će biti riječi na vijeću i da će se do lipnja pripremiti novo izvješće. U kojoj mjeri će biti to nastavak onoga što je gospodin Van Rompuy koju je iznio, to se naravno danas još e, ne zna, a i slušajući vas ja sam shvatila da se vi slažete da danje reforme za, su potrebne za poboljšanje upravljanja eurozonom i to je mišljenje brojnih ljudi da smo zapravo mi tek na pola puta tih reforma eurozone i pitanje koje se tu nameće je nedostatak tehnologije za strukturne reforme. Ja cijenim ono što Italija radi, ali mi govorimo o stalnom mehanizmu, ne samo o političkom nastojanju da se riješi problem e, strukturnih reforme. A brojni bi isto tako rekli da smo došli do ograničenja i granica sadašnjeg sporazuma i ako pogledamo pogledate pravnu osnovu nekih od većih reformi koje su nedavno provedene, mi nismo ni s tim zadovoljni, a osim toga znamo da možemo uvesti neke reforme na stražnja vrata, ali nam se to obično vrati, pa to nije dobra opcija. Slušajući gospodina Dragija nedavno, on je izuzetno naglasio da nedostatak strukturnih reformi vodi stalnom divergenciju u monetarnoj uniji, imamo tu naravno i mogućnost izlaska od kojih će svi patiti. Znači to jest ozbiljan problem te strukturne reforme. U tom kontekstu moje pitanje vama jest što vi zapravo očekujete iz ovog izvješća kada govorimo o daljnjim reformama eurozone, upravljanja eurozonom Postoji li e, ambicija da se tu doista provedu sežne reforme? Hvala. Hvala. Gospodine ministre, ja vam želim čestitati na obavljenom radu, na brojnim ostvarenim uspjesima koji priznajemo talijanskom predsjedništvu čak i večera svoje raspravi. Jutro sam s drugim kolegama iz ovog odbora bio u Frankfurtu u Europskoj središnjoj banci. Sastali smo se sa nekim članovima upravnog odbora i imali smo zanimljivu raspravu i naročito dva člana upravnog odbora su nas posjedila na činjenicu da nije dovoljna samo monetarna politika nego da nam treba i fiskalna politika koja će biti popraćena i strukturnim reformama koje, kao što ste i vi rekli, daju daljnji zamah fiskalnoj politici i ulaganjima stvarajući možda i između ostalog potrebno poslovno okruženje za poticanje ulaganja. Jedan od članova odbora me je začudio jer je rekao da bi kvantitativno popušanje bilo lakše zato jer u Europi već imamo važan instrument, a to su euro obveznice. Dakle, kada je riječ o plasiranju obveza nekih e, regija umjesto obveznica jednog sustava, možda bi to bio jedan e, drugi, lakši pristup. No, jedno naivno pitanje. Zapravo, što nam je potrebno kako bismo imali euro, obveznice u Europi? Ja e, razumijem nacionalni osjećaj, ali mislim da prevladavaju tu euroskeptici, a s druge strane mi smo smatrali da je europski projekt izgubio na snazi, naročito zbog onoga što se dogodilo u Francuskoj u posljednjih nekoliko dana, a zapravo nam je potreban osjećaj europskog bratstva koji se ostvario čak i sada ovdje na plenarnoj sjednici. Mislim da Europi treba i emotivnost, trebaju osjećaj, volja koja ide i dalje od e, sadašnjih e, izračuna i proračuna i to će nas e, izvesti iz ove nesretne recesije i nedovoljne zaposlenosti. Hvala na ovim izazovnim pitanjima koje su spomenula ova govornika. Ja ću se ispričati unaprijed ako ne odgovorim na sve te izazove. Prvo pitanje, pitanje ekonomskog upravljanja sigurno po mom mišljenju je ključ i doista je sada trenutak da duboko promislimo o gospodarskom upravljanju jer sada je to vrijeme jer mi još nismo izašli iz sve velike krize i jedna od lekcija koju ću ja izvući iz ove krize je da Europa ne samo da mora biti fleksibilnija u ovom gospodarstvu, već mora i ažurirati svoje upravljanje na način koji će se nositi i s budućim krizama kojih sigurno, koje sigurno očekujemo. I tu e, ću odgovoriti na jedno od pitanja koje ste postavili. Svaki puta kada izrađujemo nacionalne politike u Uniji, posebice u eurozoni, ne smijemo zaboraviti da postoji tu uz nacionalnu dimenziju i sustavna dimenzija. Znači, postoje aspekti koji zahtijevaju drugačiji pristup ako ih sagledate iz europske perspektive u odnosu na jednostavnu nacionalnu perspektivu i obje dimenzije morate uzeti u obzir cijelo vrijeme. Stoga možete doći do zaključka da će vam možda trebati europske institucije e, čak i više nego što smo trebali prije za rješavanje tih sustavnih problema. E, e, to je pristup koji ja slijedim. A druga točka vaše pitanje pitanje je upravo vezano uz ovu točku koju sam spomenuo. E, što se tiče euroobveznica, tu, tu se može mnogo stvari se podrazumijeva pod euroobveznicama, no sve one imaju jedne zajednički element. Obveznica je uvijek izdavanje duga. Ako je to euro obveznica, onda je izdavač tog e, duga zapravo Europa. E, ako mi izdajemo te dužničke zapise u odnosu na e, potencijalne investitore, moramo imati zajedničko stajalište. To je pitanje zajedničkog povjerenja, zajedničkog gledanja na probleme, kao što je financiranje rasta, kao što je olakšanje prilagodbe kao što je financiranje projekata. To je ta euro komponenta te riječi. No kako bismo to uspjeli moramo se složiti da imamo zajedničko gledanje i zajedničke ciljeve kako bismo koristili instrumente koji su po definiciji ne nacionalni već europski. Zadnje pitanje. Gospodine predsjedniče, vi ste najavili da će 2015. godine e, talijanski javni dug rasti dobrim dijelom godine, no istovremeno ste najavili smanjenje poreza, što je neuobičajeno, i također rezanje rashoda. Smatrate li da uvrštenje na e, burzu pošte, enava i e, države e, koje bi trebalo generirati određene e, prihode, pomoći ili će nam biti potreban rebalans proračuna. Također traži se poticanje ulaganja zahvaljujući 40 milijardi eura kojima raspolaže Europska središnja banka. Jeste li dobili odgovor od Europske središnje banke na ovo pitanje? I također imam e, još jedan komentar gdje ne tražimo odgovor. Dakle, mi vas pozdravljamo kao predsjednika Ekofina. Hoćemo li vas prvog drugog pozdraviti kao predsjednika talijanske države? E. Hvala gospodine predsjedavajući, ministre. Spomenuli ste gospodarsku situaciju u vašoj zemlji tijekom talijanskog predsjedništva. Imam dojam da nismo toliko ušli u jednu bitnu dimenziju, a to je dakle bilo jednako neočekivano kao i pad inflacijske stope i pad gospodarskog rasta, a to je pad cijene nafte. E, do sada se nije toliko govorilo o tome na koji način će to utjecati na gospodarstvo u Europskoj uniji. Da budem iskrena, e, postavlja se pitanje hoće li, e, treba li prepustiti tržištu da iskoristi sve pogodnosti od pada cijene nafte. Možda bismo mogli to upotrijebiti da uspostavimo da generiramo neke resurse kojima bi se mogle e, financirati investicije. Imali smo mehanizam e, prilagodbe, e, dakle i to je omogućilo generiranje novih sredstava. Spomenuli ste isto tako priopćenje koje sutra očekujemo u kontekstu fleksibilnosti. Kako gledate na nastavak vašeg predsjedništva jer rad koji se odnosi na ekonomsko upravljanje započeo je za vrijeme vašeg predsjedanja, međutim rokovi su se pomaknuli. Osim ovog e, dokumenta koji se odnosi na fleksibilnost koji ćemo dobiti sutra ili preksutra i izvješća četiriju predsjednika, postoji dodatni prostor za još neke potrebne aspekte. Dakle, kako povesti raspravu o ekonomskom upravljanju dok čekamo izvješće četiri predsjednika i izvan konteksta priopćenja e, koje ćemo dobiti sutra ili preksutra. Thank Hvala još e, jednom na ovim vrlo širokim pitanjima oko problema duga. E, što se prema našem predviđanju e, omjer duga u odnosu na e, BDP će se i dalje rasti, ali će početi padati 2016. I to neovisno o tim prihodima od privatizacije, to ovisi o dinamici BDP-a, inflacije, cijena za s obzirom na strukturu kamata koja je već ispunjena. Da, ja također mislim da Europska investicijska banka bi mogla već uvrzati svoje financiranje investicija s obzirom na to da su resursi na raspolaganju i da postoje i novi projekti. Ja sam spomenuo investicijske projekte koji su e, utvrđeni. Imamo i nove projekte koje bi EIB mogla razmotriti i koliko shvaćamo oni se već provode. Znači imamo instrumente za jačanje investicija pa idemo ih iskoristiti na najbolji mogući način. E, pitanja oko utjecaja cijena nafte e, i kako to koristiti. Naravno ako padne cijena nafte to utječe i na potrošače i e, investitore koji trebaju energiju. I osim ako se to na neki način ne odrazi na proračune, e, na proračunske benefite, ja to pitanje prepuštam, prepuštam zapravo tvrtkama ili domaćinstvima da, da vide što će, kako će najbolje to iskoristiti. Što se tiče benefita za proračun, tu postoji više fiskalnog prostora i taj fiskalni prostor možete koristiti onda na jedan način koji više podržava radna mjesta i rast. E, sutra ćemo čuti naravno što kaže komisija, ali e, bez obzira na to što ćemo čuti oko komisije, ja mislim da je fleksibilnost nije svrha samo sebi, već jedan e, širi kontekst ekonomskog upravljanja koji može potaknuti rast u Europi. Hvala. Hvala. Hvala ministru Paganu, hvala talijanskom predsjedništvu, hvala svima i hvala također i osobi talijanskog predsjedništva koje je s nama surađivalo na tako značajan način e, i također naporno radilo na e, zakonodavnom radu. Mislim da je talijansko polugodište bilo vrlo plodonosno kao što je bilo i bila i ova razmjena mišljenja sa ministrom paduanom Još jednom hvala ministru. Kontiamo di continuare a collaborare i naravno nastavit ćemo surađivati sa talijanskom vladom e, na sučeljavanju sa izazovima u narednim mjesecima. Hvala. Hvala.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 Kolege, idemo sada na sljedeću točku našeg dnevnog reda, a to je e, e, sa Stefanom Kopfererom. E, dobrodošli u odbor Ekon na raspravu oko E, okvira ekonomskog upravljanja, dakle snimka situacije i izazovi. Mislim da je primjereni trenutak za to. Dobili smo radni dokument izvjestitelja. E, saslušat ćemo i priopćenje o fleksibilnosti sutra. Imali smo i raspravu oko izazova i uključenja europskog semestra, znači najavu e, koordinacije ekonomskih politika, što se sve treba izmijeniti i tako dalje. Znači čitav je niz pitanja koje sada moramo e, proći i e, prvo treba razmotriti i što je to što treba učiniti unutar sadašnjeg okvira pakta o stabilnosti i rastu. E, dakle, sutra ćemo čuti neke relevantne vijesti, važne elemente o kojima će sigurno kasnije još biti riječi i to će se, ovo danas će biti sigurno isto jako zanimljiva rasprava. Odmah ću dati riječ gospodinu Kapfereru za njegovih 10 minuta uvodnog govora a nakon toga imat ćemo pitanja i odgovore za izvjestitelja i tim pregovarača i ako ostane vremena bit će još i nekih dodatnih pitanja, spontanih javljenja za riječ. Izvolite. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen. Hvala dame i gospodo, uvaženi zastupnici, velika mi je čast što sam ovdje s vama. Znam da je i za vas dugačak dan. Znam da i čuo sam dio rasprave koju ste imali sa jednom od mojih prethodnika koji je bio zamjenik glavnog tajnika OECD-a. Većina od vas zna da je gospodin Padova radio u OECD-u prije nego što je postao ministar eh, financija i gospodarstva Republike Italije velika mi je čast što ste me pozvali da danas razgovaramo o ovoj temi. U krugu pitanja koja sam čuo netko je postavio pitanje vezano uz fleksibilnost okvira u eurozoni. U svakom slučaju nam treba ravnoteža između strukturnih reformi, fiskalne politike i monetarne politike. No rasprava koju vodimo u Europskoj uniji a vjerujem da je to slučaj i u ovom odboru, s obzirom na ovaj dokument e, izvjestitelja, odnosi se na to koji je odgovarajući balans između ta tri čimbenika. I vrlo je jasno da se okolnosti mijenjaju kako bi se postigao odgovarajući balans. Prije dvije godine bi taj balans bio drugačiji nego u siječnju 2015. A isto tako vjerujem da će za dvije godine okolnosti biti drugačije od današnjih, tako da ćemo isto tako biti u podrazi za odgovarajućim balansom. još jedan razlog za promjenu odnosa između strukturne reforme monetarne politike i proračunske politike E, odnosi se na to da je postignut, da se postižu različiti rezultati u pojedinim regijama. Neke države članice su mnogo toga učinile u smjeru fiskalne konsolidacije, neki od vas će reći da to nije dovoljno. Udio deficita u BDP-u se smanjio sa 6% na 2,5% a govorimo o prosječnoj vrijednosti eurozoni i isto tako predviđamo revidirani fiskalni okvir što znači da je došlo do napretka i u fiskalnoj politici i sada se razgovara o tome koji će biti sljedeći koraci u monetarnoj politici. Ja bih se htio usredotočiti na dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na to imamo li dovoljnu razinu fleksibilnosti u, s obzirom na date okolnosti, a to je visoka nezaposlenost u velikom broju država članica, vrlo niska inflacija, slaba gospodarska, slabi gospodarski rast u nizu država članica i stagnirajuća proizvodnja u eurozoni. Drugim riječima, treba li nam u toj situaciji e, kada postoji velika opasnost za stagnacijom veća razina fleksibilnosti. E, kasnije ću vam iznijeti nekoliko komentara o tome što treba poduzeti u slučaju da izađemo iz ove situacije, dakle da se ponovno uspostavi normalna e, ekonomska situacija kao što je to bio slučaj tijekom nekoliko desetljeća, nadamo se da će to uskoro ponovno biti slučaj. Kada govorimo o trenutnoj situaciji moramo nešto reći o cikličkoj situaciji. Imamo li procikličnu politiku kada govorimo o fiskalnoj politici ili je ona protuciklična? E, kada pogledamo bilješke i radne dokumente ovoga odbora, vrlo je jasno da imamo maržu fleksibilnosti kako bismo ublažili prociklična pravila. Međutim, to je vrlo ograničenog karaktera i manevarski prostor je zapravo vrlo ograničen kada govorimo o fleksibilnosti. Što se tiče ovih pravila, ako gledamo na njih na jedan mehanički način, e, vrlo je jasno da je manevarski prostor ograničen i da je mogućnost fiskalnog popuštanja u eurozoni trenutno ograničena. Dakle, sada se pokazuje e, da dolazi do jednog pragmatičnog pristupa posljednjih nekoliko godina, a to je znači zapravo da su se produžili rokovi za ispunjavanje cilja od 3% deficita. E, to je bio slučaj 11 puta u posljednje dvije godine, no e, dakle taj pristup je vrlo pragmatične prirode, no e, onda je ograničene rezultate. OECD smatra da je evidentno da je situacija iznimna, e, posebno kada vidimo stope ECB-a, traže se dodatne poticajne mjere i što se nas tiče evidentno je da će u budućnosti snažnija fiskalna i monetarna potpora potražnji e, trebala, trebati biti popraćena strukturnim reformama u državama članicama. One moraju biti ambicioznije. E, dakle, potrebne su dodatne strukturne reforme da se potakne gospodarski rast u dugoročnom smislu u eurozoni. Imajući to u vidu mi vjerujemo da ambiciozni program strukturnih reformi, e, da je to nešto što je potrebno i pogotovo s obzirom na trenutne okolnosti koje su izvanredne, te smatramo da bi eurozona trebala omogućiti e, fiskalnu politiku koja bi bila više ekspanzivna. To se može provesti kroz odluke vijeća i na način da se države članice ne sankcionira ukoliko djeluju u skladu sa e, tom e, vremenski ograničenom inicijativom. Gospodine predsjedavajući, sutra ćete u odboru razgovarati o Junkerovom planu. Mi vjerujemo da je mehanizam u tom planu koji će omogućiti e, snažnija javna ulaganja dobar korak u tom smjeru te da će se na taj način potaknuti potražnja u eurozoni. Što se tiče drugog pitanja, treba razmisliti o tome što će biti potrebno nakon što iziđemo iz ovih izvanrednih okolnosti. E, hoće li biti potrebna reforma fiskalnih pravila za to buduće razdoblje? I htio bih zapravo naglasiti tri e, važna aspekta u predstojećem razdoblju. OECD vjeruje da je strukturni proračunski saldo e, ključ kod e, revizije pakta. Međutim, isto tako svi znamo da postoje neki ozbiljni problemi kada je riječ o ocjeni, o mjerenju predvidivosti. Jasno je da neke brojke treba korigirati nakon određenog vremena i treba vidjeti kako je strukturna situacija u smislu proračuna u državama članicama i vidjeti koja su prava rješenja i u toku te analize bio je čitav niz poteškoća posljednjih godina prije nekoliko mjeseci Karl Pablo Padovan je dao intervju u časopisu Financial Times i rekao je da je strukturni proračun, odnosno brojke strukturnom proračunu komisije da se ne poklapaju sa brojkama OECD-a, tako da je pitanje mjerenja e, vrlo bitno. E, što se tiče reformi, trebalo bi e, analizirati postojeću metodologiju i uzeti u većoj mjeri u obzir domaće gospodarske indikatore kod mjerenja trenda gospodarskog rasta i proizvodnje. Drugi aspekt e, na koji želim staviti naglasak je e, pitanje e, nacionalnih mehanizama, dakle nacionalnih fiskalnih okvira u naporima za konsolidacijom javnih financija. Smatramo da na tome treba raditi i u predstojećem razdoblju. U nekim državama članicama postoji nacionalna fiskalna vijeća koja bi trebala imati veću ulogu kao e, neovisni e, akteri u analizi. E, I treće pitanje je pitanje kompleksnosti fiskalnog okvira u Europskoj uniji. Ako pitate obične ljude što misle o fiskalnim pravilima u Europskoj uniji, većina će se vjerojatno sjetiti da postoji gornja gran, dopuštena granica deficita u iznosu od 3% i to i nije tako neobično jer e, je to e, nešto što je relativno lako shvatiti. E, međutim, mi imamo čitav niz različitih ciljeva u pojedinim e, e, pravilima, imamo strukturni saldo, imamo ukupni deficit, rashode i tako dalje. Imamo čitav niz tehničkih definicija i dokumenata. I taj okvir ne samo da je teško razumljiv običnim građanima, on je teško razumljiv i nacionalnim vladama. A ako se vlade više bave razumijevanjem pravila i nastoje iskoristiti neke praznine, onda je očigledno da nešto ne štima s tim okvirom. Mm, OECD smatra da bi trebalo pojednostavniti okvir, da treba da treba raditi na tome u svakoj prilici i da ću vam navest ću vam jedan primjer kako se to, kako se pravila o dugu mogu pojednostavniti. Kao što znate, to je sve kompleksno, postoji i srednjoročni cilj. Mislimo da nije potrebno da postoji gornja dopuštena granica za javni dug od 60%, a srednjoročni ciljevi se dakle pretvaraju u drugu stopu tako da zapravo postoje različita pravila za istu stvar. E, htio bih još reći da OECD vrlo tjesno surađuje s komisijom i državama članicama te da podupire reformske napore. Mi smo e, pokušali analizirati e, rezultate strukturnih reformi, također smo pratili provedbu reformi u našem je interesu, s obzirom da imamo velik broj članica iz Europske unije i eurozone, da na tome nastavimo raditi i dalje, te da podržimo države članice i Europski parlament i u budućem radu na reviziji fiskalnog okvira. E, mislim da se svi možete složiti sa mnom da će to biti potrebno i kasnije i hvala svima i vrlo rado ću čuti vaše komentare. Hvala. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Kafereru na vrlo zanimljivom izlaganju i sada ću odmah dati riječ Pervanche Perez, izvjestiteljici. Hvala. Hvala i zahvaljujem vama na izlaganju. Moram reći da nisam očekivala da ćete se toliko složiti da ću se složiti sa onime što ste rekli u tolikoj mjeri. Međutim, drago mi je zbog toga jer e, to zapravo omogućuje da razgovaramo o stvarima e, na kojima mi radimo. Rekli ste da postoji pitanje balansa, da treba voditi računa o trenutnoj situaciji i da, e, tu ste spomenuli proračunsku politiku, monetarnu politiku i strukturne reforme kod postizanja balansa. I kada vidimo godišnji pregled rasta komisije, ostavimo na strani monetarnu politiku, oni dodaju tu još jedan treći stup, a to su investicije. Vi ste pitanje investicija e, shvatili kao posljedicu stanja u Europskoj uniji. Moje pitanje je sljedeće. E, u ovim, ovim pitanjima koja ste iznijeli e, nisu spomenute investicije. možda se trenutno nalazimo u imamo strukturnih problema zbog nedovoljno ulaganja, zato što države članice nisu odradile svoj posao, zato što je gospodarski ciklus loš i zato što nemamo dovoljno e, kvalitetna pravila da bismo postigli e, optimalnu situaciju u smislu investicija. To bi bilo moje prvo pitanje, a drugo pitanje se odnosi na manevarski prostor koji ste spomenuli u odnosu na postojeća pravila. Rekli ste da ima malo manevarskog prostora i u zaključku ste naveli da ste otvoreni za raspravu o reviziji e, pravila koja se odnose na proračunsku politiku. E, dakle, vi smatrate da bi možda trebalo imati biti više manevarskog prostora, e, što bi, koje bi trebale biti glavne odrednice tog manevarskog prostora. Imam još jedno pitanje, onda ću prepustiti riječ kolegama, a to se odnosi na države članice i provođenje strukturnih reformi. Mislim da se svi mogu složiti da ako želimo kvalitetno provesti strukturnu reformu, a ne da to bude samo nešto neka popratna mjera, države članice moraju imati vlasništvo nad reformama koje provode. Ne mislite da, li da se danas e, pojavljuje situacija u kojoj je, su mjere trojke kontraproduktivne u smislu preuzimanja vlasništva nad strukturnim reformama? I još jedno pitanje, spomenuli ste e, vijeća e, javnih financija i Rekli ste da su ona odigrala značajnu ulogu u nekim državama članica. Možda bi trebalo da se povede istinska rasprava u Europi o poticajima, o analizi stanja u Europi, e, da se ta vijeća umreže e, na razini Europske unije, te da se i na Europskoj uniji e, dobije potrebna ekspertiza kao što već postoji u nekim državama članicama. Sljedeći govornik, e, hvala. E, hvala gospođo izvjestiteljice, ja ću nastojati kratko i sažeto odgovoriti na vaše pitanja. Kao prvo, da, OECD vjeruje da je potrebna veća razina ulaganja. Naš sljedeći ministarski sastanak u lipnju 2015. bit će posvećen upravo temi ulaganja. Međutim, kada govorimo o ulaganjima, ne može biti riječ samo o javnim ulaganjima i ne radi se samo o tome kako potaknuti potražnju, nego i ponudu. E, nadalje, što se tiče pravila fiskalnog okvira, trenutno e, se E, trenutno postoje neki mehanizmi koji se bave politikom koja pogoduje ulaganjima. E, primjerice da se produže rokovi ukoliko su reforme usmjerene na poboljšanje investicijske klime. Mi vjerujemo da fiskalna politika mora pogodovati ulaganjima, ali isto tako smatramo da se mogu iskoristiti i neki instrumenti iz, iz postojećih pravila u tom smislu. Što se tiče većeg manevarskog prostora, da, e, kao što sam već rekao, s obzirom na trenutne okolnosti e, treba razmisliti o tome kako povećati manevarski prostor, no e, isto tako moramo imati na umu da je vjerodostojnost jednako važna kao i manevarski prostor. U posljednjih nekoliko godina u nekim državama članicama iz eurozone došlo je do gubitka vjerodostojnosti zato što im je bilo potrebno više vremena da e, počnu provoditi strukturne reforme i smanje deficit, a onda se nekoliko godina kasnije dogodilo da neke strukturne reforme nisu provedene. Drugim riječima, ako se omogući veća e, razina fiskalne fleksibilnosti e, treba isto tako e, imati odgovornost, veću odgovornost za provođenje fiskalnih reformi. Slažem se s vama kada je riječ o vlasništvu nad strukturnim reformama. Slažem se da je to vrlo bitno pitanje. To je nešto što ste spomenuli i u vašem izvješću. A OECD je u studenom prošle godine izradio jedan dokument e, za francusku vladu u kojemu se pokušalo izračunati kakav e, će biti učinak strukturnih reformi u Francuskoj. Dakle, to je bilo u smjeru podupiranja napora francuske vlade kod provođenja reformi. Naravno, uvijek je bolje kada e, nacionalna vlada ima vlasništvo nad e, spomenutim reformama. Što se tiče suradnje među nacionalnim vijećima području javnih financija, mislim da tu ne bi trebalo biti poteškoća, oni ta tijela mogu surađivati i u brojnim pitanjima je to bio slučaj kao na primjer smanjenje birokracije stručnjaci iz Njemačke surađuju sa stručnjacima iz Ujedinjene kraljevine i drugih e, zemalja. Mislim da e, je to nešto što, mislim da se nitko, nitko ne bi tome e, usprotivio. Hvala, molim vas da se svi držite zadanog vremena od pet minuta. Ester Lange u ime EPP-a, sada ima riječ. Mm, mislim da nije prisutna. Onda prelazimo na Bent Luka. Da, hvala vam predstavatelju. Ja bih e, prvo želio pitati nešto o hipotezi da nam je potrebno više fleksibilnosti E, brojne priče se ne ponavljaju, ali mi u eurozoni smo imali taj poziv za većom fleksibilnosti i ta fleksibilnost je dala, dana i u okviru pakta o stabilnosti i rastu 2005. I ste, iz toga izišla jedna velika kriza. Iz te krize još nismo izišli, dugovi su narasli i sad se ponovno traži više fleksibilnosti, iako ono što smo do sada dogovorili nikada nije E, Granice deficita se stalno rušene. 1997-1998 e, je to izišlo iz okvira i gotovo nijedna zemlja nije postigla ono što je ugovorno bilo dogovoreno. A tada kada govorimo o fleksibilnosti, naravno e, to se uvijek, e, time se uvijek opravdavaju veći državni rashodi. No u krizi e, se možemo pozivati samo na to da e, država izdaje više novaca kako bi potaknula gospodarstvo. No moje pitanje da li je uzrok krize možda slaba potražnja? Možda imamo problem konkurencije, možda se ne ulaže zato što proizvodnja u eurozoni nije takva da bi bila konkurentna, zato što proizvodi koji se proizvode u Europi jednostavno se ne mogu prodati u inozemstvu jer tamo ima jeftinijih, povoljnijih proizvoda i koji su konkurentniji od naše proizvodnje e, i odakle ta sigurnost e, da e, potražnju treba stimulirati, a možda je čitav taj problem zapravo problem konkurencije. Ako želite već stimulirati investicije, gdje zapravo u eurozoni želite to stimulirati jer ekonomist bi rekao tamo gdje je rentabilnost investicije, produktivnost investicije najviša moje pitanje je da li je ta produktivnost investicija najviša u Grčkoj, Portugalu, Španjolskoj ili je najviša u Njemačkoj, Nizozemskoj, Francuskoj. Gdje biste vi zapravo e, da se ta ulaganja izvrše? Jeste li o tome razmišljali? Hvala. Yeah, thank you, Mr. for these questions. You're right. Uh, the crisis... Hvala gospodine Luke na ovim uh, pitanjima. Imate pravo E, kriza 2005. godine zapravo se pokazalo da nije bila zadovoljavajuće iskustvo i uvijek se govori o tome da nam je potrebna veća fleksibilnost, no to nije samo prilika nego i prijetnja. Jasno je da ako govorimo o više fleksibilnosti da to ne znači samo veće rashode. Slažem se s vama da postoje poteškoće u vezi sa konkurentnošću nekih industrija u eurozoni, ali nije istina da čitava eurozona nije konkurentna. Brojne zemlje članice koje jesu u eurozoni su vrlo kompetitivne, konkurentne i neka industrijska proizvodnja se vraća u Europu i u nekim azijskim zemljama istina plaće rastu daleko brže nego u Europi. No vjerujem da strukturne reforme koje su provele brojne zemlje u eurozoni u posljednjim godinama povećavaju i konkurentnost čitave eurozone. Naravno, reforme još nisu privedene kraju, ali već su postignuti rezultati, naročito u području konkurentnosti. Zatim postavlja se pitanje kamo uložiti novac. Prvo što treba reći jest da to ne treba biti samo javni novac. Junkerov plan se temelji dijelom na javnim sredstvima, ali također nastoji potaknuti ulaganje iz privatnih izvora u projekte. I slažem se s vama da se ovi projekti trebaju smatrati poslovnim planom i znam da imamo takve projekte sa poslovnim planom u Nizozemskoj i u Finskoj, ali imamo projekte i sa poslovnim planom u zemljama koje se nalaze u teškoj gospodarskoj situaciji. Ako primjerice razmotrimo zajedničko energetsko tržište u Europi, vrlo je jasno da ulaganje u međupovezanost između Španjolske i Francuske je od koristi za jedinstveno energetsko tržište u Europi. To koristi Europi, tamošnjim poduzećima u Španjolskoj i u Francuskoj, ali također to znači povratna ulaganja. Također, ako razmotrimo pitanje instrumenta povezivanja Europe, potrebna su nam ulaganja u široko pojasnu infrastrukturu i siguran sam da i tu postoji dovoljno projekata, a sada je zadatak Europske investicijske banke da to razmotri. Također imamo projekte koji se temelje dijelom na javnim sredstvima, ali također i na velikom udjelu privatnih sredstava. Hvala, Michael Toiler. Da, hvala vam e, predsjedavatelju, e, gospodine zamjeniče glavnog tajnika. Dobrodošli na ovaj odbor. Srčno hvala na ovim stajalištima. E, ja bih želio sada po ovim pitanjima koje ste tako intenzivno rasvijetlili postaviti neka detaljnija pitanja. Mi smo primjerice situaciju, imamo situaciju u Grčkoj gdje se sada razgovara o tome da li je potrebno otpust dugova, pitanje fleksibilizacije ili ekonomske stimulacije vodi E, do pitanja ko će staviti te kredite na raspolaganje ili ko će ih osigurati, a postoji naravno i opravdano bojazan da će fleksibilnost e, u, u Grčkoj e, voditi do popuštenja strukturnih reformi. Kako izgledaju preporuke OCD-a u odnosu na konkretne zemlje, možda usporedbi sa zemljama kao što su Francuska i Italija koja E, nisu pod tim e, kišobranom spašavanja, recimo to tako, i u odnosu na zemlje gdje je bilo nekakvih e, preporuka e, proš, e, proteklih godina. Gospodina Paduana sam pitao da li preporuke koje je OECD dao da su doista i provedene u zemljama i precizirao bih to pitanje pa bih još rekao smatrate li fleksibilizaciju koju ste upravo preporučili, zar ne smatrate E, to za nečim što je kontraproduktivno za vladu jer vladi je teško u političkoj raspravi e, one terete e, koje su povezani sa strukturnim reformama objasniti građanima i postoje li tu sa strane OECD-a neka preporuka znači kako bolje provesti strukturne reforme. Hvala. To be very frank, Mr. Pa iskreno govoreći, gospodine Teurer, Sada govorimo ne o alternativi za zemlje u programi kada govorimo o zajmovima i kreditima koje izdaju druge zemlje u europskom mehanizmu za stabilnost. Kada govorimo o fiskalnoj fleksibilnosti, to se ne odnosi na te situacije nego na pravni okvir za sve zemlje članice eurozone. Kada govorimo o preporukama za te zemlje, zapravo OECD može samo izdati preporuke zemljama članicama ili ključnim partnerima, ali one će odlučiti kako postupiti. Ako mene pitate, Primjerice, ako razmotrimo proces privatizacije, još e, uvijek treba mnogo toga učiniti u Grčkoj i još uvijek stoji preporuka OECD-a o nužnosti privatizacije u Grčkoj, a nismo sa našeg stajališta vidjeli u posljednjim godinama dovoljno napretka, ali o tome odlučuje nacionalna vlada, a svi, vlada, svi znamo da nam predstoje izbori, tako da ćemo morati pričekati. Hvala u ime Guarina Ronjakari. Først vil jeg gerne sige Hvala. Na ovom uvodnom izlaganju htjela e, sam vas uputiti na neke od naših analiza koje pokazuju da postoji sve veća nejednakost između zemalja OECD-a, a to je pokazano činjenicom da je kriza najviše pogodila najsiromašnije slojeve društva, ali te skupine nemaju koristi od ovih e, reformi i od e, oporavka gospodarstva. I ta sve veća nejednakost e, predstavlja prepreku rastu. Dakle, to utječe na cjelokupno društvo imamo sve veću nejednakost, a treba nam upravo suprotno, trebamo smanjiti nejednakost u društvu. Budući da sada govorimo o reformi gospodarskog upravljanja, onda trebamo razmotriti koje pokazatelje trebamo uključiti kako bismo ocijenili oporavak. Imam nekoliko pitanja. Dakle, kada je riječ o tome da želimo manje nejednakosti, a ne više, onda vas pitam koji bi pokazatelji bili najkorisniji i koje bismo trebali uključiti u godišnju reviziju gospodarstava pojedinih zemalja članica i također kako bismo mogli predvidjeti posljedice budućih reformi u smislu povećanja ili smanjenja nejednakosti u društvu. I treće, Slažete li se s tvrdnjom da ako nastavimo kročiti ovim putem, e, da ćemo onda svjedočiti sve većem porastu nejednakosti koje, koje utječe na naše društvo. Evo, hvala vam na e, vašim odgovorima na ova važna pitanja. Hvala vam lijepa. Doista imate pravo. Pitanje nejednakosti u društvu je pitanje kojim se OECD bavi Spomenuli ste našu analizu koja je objavljena u prosincu i poruka tog radnog dokumenta nije bila samo da se nejednakost pojavljuje u brojnim zemljama OECD-a, nego se željelo reći da postoje naznake da prevelika nejednakost spriječava rast. To nije etičko pitanje, dakle koliko nejednakosti želimo. Mislimo da je jasno da ćemo uvijek imati određenu mjeru nejednakosti u našim društvima, no mi smo nastojali vidjeti što možemo učiniti kako bismo potakli rast u našim društvima, a jedno moguće rješenje je za to mjenje nejednakosti. U ovom dokumentu ćete naći političke preporuke sukladno istima glavni razlog zašto nejednakost spriječava rast u tim zemljama je upravo postojanje e, manjih e, prihoda u tim zemljama što dovodi do manje ulaganja u obrazovanje. Dakle, ne govorimo toliko o redistribuciji. To je možda nešto što se postavlja kao pitanje ako želite uložiti više u obrazovanje ako želite da siromašnije skupine u društvu žele, ulože više u obrazovanje. No poruka te analize jest činjenica da nejednakost spriječava rast i time dovodi do smanjenja ulaganja u obrazovanje u siromašnim slojevima društva. Da, odgovorim na vaše pitanje hoće li, odnosno daljnje reforme povećati nejednakost. Pa teško je odlučno odgovoriti na to. Zato jer postoje neke reforme koje imaju kratkoročni učinak na nejednakost, ali također postoje i određene reforme recimo obrazovnog sustava koje će poboljšati situaciju u dotičnim zemljama i također smanjiti nejednakost. Ne možemo reći da svaka strukturna reforma vodi ka većoj nejednakosti. To jednostavno nije istina. Hvala. Ernest Ortoson. Hvala gospodine Kapferer na vašem dolasku večeras. Imam da vrlo kratka i praktična pitanja. Zanimaju me izgledi za e, povećanje zaposlenosti 2014. godine što ste vi predstavili kao OECD i Također se nadovezujete na jedan podatak sukladno kojem određene strukturne reforme, naročito one koje su imale za cilj smanjenje plaća, su otišle predaleko. Dakle, došli smo do točke u kojoj je smanjenje plaća u nekim perifernim zemljama bilo toliko da je imalo učinka i na povećanje potražnje. Dakle, možete li možda dalje razraditi ovu tvrdnju koju ste predstavili u rujnu prošle godine. Dakle, smatrate li da je e, smanjenje plaća u perifernim zemljama bilo toliko da ako se nastavi istim ritmom e, će biti kontraproduktivno? Ako nam odgovorite na ovo sljedeće pitanje, pomoći ćete nam u našem radu. Slažem se s vama da zemlje članice Europske unije trebaju imati više prostora za manevar u proračunskim pitanjima. No, mislite li da ako e, se omogući takva fleksibilnost e, da će to biti dovoljno ili ćemo morati promijeniti pravila? U ovakvoj sadašnjoj situaciji možda bismo trebali omogućiti zemljama članicama da e, reagiraju na nastale okolnosti. Znate da je OECD uvjeren da su dobro plaćena radna mjesta potrebna u našim zemljama članicama i zbog toga su je OECD i moje zemlji Njemačkoj u posljednjoj reviziji politika u Njemačkoj je preporučio e, donošenje minimalne plaće. Da, dakle to znači da i kretanje plaća može imati utjecaj na potražnju, no to ne znači da rezanje javnih e, rashoda za e, zaposlenike recimo u upravi je u zemljama u programu bilo pogrešno. Ako usporedimo situaciju zaposlenika u javnoj upravi u raznim zemljama eurozone vidimo da ima širok raspon djelatnika u tom sektoru i to znači da gdje imamo prekobrojni broj, preveliki broj zaposlenika u javnoj upravi određene zemlja članice, to znači da treba ili smanjiti plaće ili smanjiti broj zaposlenih. Ali ne možemo e, reći da takva smanjenja dovode do e, promjena u potražnji jer ako imate preveliki broj zaposlenih u javnoj upravi da onda imate također i manje za e, sredstava za ulaganje u obrazovanje i druga područja. Dakle, tu treba iznaći neku ravnotežu. Markovali ispred FDD-a. hvala gospodine predsjedniče. Evo, pričekat ću da svi stave slušalice. Imam e, jedno pitanje o nejednakosti, odnosno o tome kako se okrupnjava bogatstvo. Za nekoliko dana će se održati konferencija Svjetskog gospodarskog foruma i već se nekoliko godina govori upravo o tom pitanju. E, mi sada se svjedočimo upravo okrupnjavanju bogatstva na financijskim tržištima na štetu realne ekonomije, naročito u eurozoni. Što to donosi? Donosi probleme s kojima se suočavamo, zato jer nema dovoljno sredstava u džepovima ljudi i prošle godine su brojni ekonomisti na Svjetskom gospodarskom e, forumu rekli da e, nekim zemljama u eurozoni prijeti i socijalna isključenost zato jer e, zemlje poput Grčke ili Italije nemaju mjere potpore prihodima, odnosno dohodku. Dakle, zanima me ima li tu nekog prostora za pregovaranja da bi se spriječila daljnja deflacija i da bi se spriječila daljnja socijalna isključenost koja bi omogućila tim zemljama koje su u deficitu da ostvare i određeni dohodak zahvaljujući potpori eh, minimalnom dohodku i osim toga Mm, vidjeli smo da druge mjere na financijskim tržištima nisu donijele rezultate, a mislim da ni neće u budućnosti. Hvala. Mislim da je jasno da je to pitanje odluke nacionalnih vlada koje trebaju razmotriti sustav socijalne sigurnosti u svakoj zemlji. Ako govorimo o nejednakostima, naše izvješće se usredotočuje na nejednakosti u svim zemljama unutar zemalja, dakle ne između zemalja. Proces globalizacije, i mislim da je to zanimljivo, je smanjio nejednakosti između zemalja i mislim da bi bilo korisno razmotriti i tu situaciju. I možda imate pravo, prije pet ili šest godina se mnogo ulagalo u financijska tržišta, ali svi znate da se to promijenilo u posljednjih nekoliko godina, a sada svjedočimo sve većim ulaganjima u stvarnu imovinu. Mislim da je to također i problem e, srednjeročno gledano ako dođe opet e, do mjehora kao što se dogodilo u nekim zemljama eurozone, ali mislim da u ovom trenutku nemamo previše sredstava u financijskim tržištima nego u stvarnoj imovini. Hvala. A sada imamo nešto vremena za spontano javljanje Za riječ imamo dva govornika, Darius Rzati e, i Analiza Ferreira. Hvala vam, predsjedatelju. Mi svi znamo da imamo problem s ulaganjima u Europi i privatnim i javnim e, gdje su javna ulaganja uglavnom ograničena proračunskim ograničenjima, a privatna e, ne e, izlaze zbog nedostatka povjerenja, nesigurnih izgleda europskog gospodarstva i zbog visokih razina zaduženosti. Postoji li nešto u vašim preporukama što bi se odnosilo na proces e, bržeg razduživanja e, europskih društava, a i kućanstava kako bi se smanjio teret duga i kako bi se jednostavno povećala potrošnja, a i pojačava potražnja. Vidite li generalno problem u tim visokim razinama duga i u njihovoj ulozi u sprječavanju rasta potražnje u Europi? Hvala. So, okay, we, we group the two... E, grupirat ćemo pitanja. Eliza, izvolite. Mogu li? Hvala vam. Mislim, vaša nazočnost ovdje je bila doista zanimljiva, e, vaše izlaganja ovdje. Moje prvo pitanje je vezano uz e, jaz proizvodnje i probleme izraču, izračuna e, jaza proizvodnje i strukturnog deficita. Svi znamo za to i vaša studija, studija OECD-a doista je E, razvila sve dvojbe koje svi imamo po tom pitanju. No kako vi gledate na činjenicu da fleksibilnost i sankcije se temelje na tako slabim mjerenjima gdje čak niti komisija, odnosno čak i komisija mijenja svoje procjene od proljeća do ljeta računajući te e, aspekte jer i te naravno izračuni su dio vjerodostojnosti cijelog procesa, a isto pitanje duž e, ovih linija e, svi komentiramo strukturne reforme, kako treba slijediti preporuke, ali kvaliteta preporuka je nešto što također treba analizirati jer zemlje koje slijede koje su slijedile preporuke završile su tako dubokoj recesiji da sada iz nje ne mogu izići. Moje zadnje pitanje je vezano uz budućnost. Mi smo sada u zoni iste valute. Očito je da ne postoji nevidljiva ruka koja stavlja konvergenciju u središte našeg programa, tako da e, će u izvješću četiri predsjednika biti sigurno dubljih razmatranja. Planirate li i vi pridonijeti tim raspravama? i objediniti sve elemente dijagnoze na koje ste već radili kako bi naša budućnost bila svjetlija. Hvala. Okay, the first question was, uh, U prvo pitanje je bilo opet usredotočeno na ulaganja. Govorili ste o e, smanjenju deficita kako bi se u buduće bilo na raspolaganju više novca za ulaganja. Neki će kolege reći sada je vrijeme za ulaganja kako bi se deficit kasnije smanjio. I upravo je to razlog što cijelu večer razgovaramo o pravnoj ravnoteži između fleksibilnosti i vjerodostojnosti i okvira. I ja vjerujem da je glavni, e, glavni interes koji mi ovdje moramo imati je upravo vjerodostojnost financijskih tržišta jer e, te, ta ulaganja često nisu privatna ulaganja e, niti privatna privatni ulagači iz eurozone već i ulagači iz Kine, i Sjednjih država, Indije ili odakle već. To znači da povjerenje i vjerodostojnost naših reformskih politika u eurozoni je glavni cilj koji trebamo organizirati kako bismo povećali privatna ulaganja. Jer vrlo jasno, ako i smanjimo naš deficit na nula, kao što se u Njemačkoj dogodilo prošle godine primjerice, i dalje nema mnogo prostora za dodatna ulaganja. Vi možete dodatna ulaganja provesti u zemljama kao što je Njemačka, da, ali ako usporedite te potencijalna dodatna ulaganja s dodatnim ulaganjima koje mi svi očekujemo iz Junkerovog plana, onda možete zamisliti da ti iznosi u srednjoročnoj perspektivi neće biti dovoljni i također ako eh, eh, pogledate cijenu nafte koja trenutačno pada, dosta novca sada je na raspolaganju koje se može uložiti. Ako smanjimo tu raspravu sada o javnim ulaganjima e, u, kratkoročnom razdoblju, to u srednjoročnom razdoblju neće biti dovoljno. Gospođo Ferreira, vi ste dosta toga spomenuli. Ne, ne mislim da ću moći doista odgovoriti na sva vaša pitanja jer bi to trajalo cijelu večer. Ali pitali ste da li smo mi organizirali recesije u nekim, da li smo uzrokovali recesije strukturnim reformama. Ja mislim da je situacija drugačija kada gledate zemlje članice iz eurozone. Vidite primjerice u Španjolskoj, u Portu Portugalu i u Irskoj vidite da je ostvareno dosta napretka i kada se pogleda stopa rasta BDP-a situacija je naravno mnogo teža u Grčkoj, to svi znaju, no vrlo je jasno da ne postoji izravni učinak između strukturnih reformi i recesije u srednjoj perspektivi. Mi smatramo da su strukturne reforme potrebne kako bi se organizirao rast, odnosno promet poticao rast u buduće. Govorili ste o sankcijama i o promjenjivosti gospodarske situacije u državama članicama, pa to je razlog zbog kojeg vjerujemo da malo više fiskalne e, fleksibilnosti u situaciji takve promjenjivosti gospodarskih rezultata E, će to doista biti potrebno u ovom trenutku. No isto svi znamo da mi u Europskoj komisiji često razgovaramo i o financijskim sankcijama, ali da se one nisu dogodile. Naravno, to je isto pitanje vjerodostojnosti i povjerenja u naš pravni okvir, to znači da do sada mi nismo imali problem s tim sankcijama. Govoreći o okviru, ponovno naša preporuka je pojednostavljivanje E, to je i jedno od pitanja u vašem e, dokumentu, gospođo izvjestiteljice. Vlasništvo, da, znam, e, ja znam da ste vi bili državni tajnik u državna tajnica u E, ministarstvu gospodarstva u Njemačkoj i znamo oko nastajanja oko revidiranog fiskalnog okvira, revidiranog e, europskog semestra i novih pravila. Znam da je uvijek teže parlamentu i političarima pojednostaviti pravila i pojednostaviti procese, no kad govorimo o vlastišu, kad govorimo o vjerodostojnosti, kad govorimo o rezultatima ovog procesa, onda e, je pojednostavljenje pravila jedan ambiciozni cilj, ali cilj koji trebamo slijediti. Hvala da ću još jednu mogućnost jednog kratkog komentara i završnog e, napomene izvjestiteljici. Ja ću vrlo kratko govoriti i naravno brojne, na brojne aspekte se možemo vratiti, ali možemo to i na bilateralnoj osnovi. Samo e, je nekoliko napomena uz vaš zadnju primjedbu. Prvo oko ulaganja e, koje imamo na temelju analize investicijskog jaza. E, tu ste rekli da postoji prostor, manevarski prostor za dodatnu fleksibilnost, no temelji vaše analize daju nam elemente da zaključimo da jaz proizvodnje nije dosljedan. Pitanje je kako možete imati sankcije na temelju koncepta koji je tako teško rješavati. Jer vi svi kažete da problem je ako se sankcije ne primjenjuju. No, jedno od pitanja je da treba e, nešto primijeniti, ali ne zna se na temelju čega. I drugo, rekli ste da najbolje bi bilo ići na pojednostavljivanje, a no ja ću vam reći, ja ne znam kako to učiniti. Naravno, svi sanjamo o velikom pojednostavljivanju, ali to bi značilo da ste već uspješno nešto proveli. I pravo pojednostavljenje ćete imati onog dana kada će se ta pravila biti zamijenjena povjerenjem i sposobnošću e, da e, imamo e, ekonomske politike dogovorene među državama članicama, a između e, toga dvoga trebamo definirati i druge korake. Hvala vam, hvala i Štefanu Kafereru, hvala izvjestiteljici, hvala svim kolegama. Ovo je bila izuzetno zanimljiva rasprava, utvrdili smo i brojne teme koje očito neće biti e, dodirnute u priopćenju sutra od strane komisije, znači trebamo još raditi na pitanjima vlasništva, koordinacije, strukturnom mjerenju za proizvodnje, proizvodnje, e, pojednostavljenju postupaka i rješenju e, tog paradoksa potrebe da imamo monetarnu uniju bez jasnih zajedničkih kompetencija oko ekonomske politike i kako najbolje koristiti alate koje imamo. Hvala vam na doprinosu našem radu i zaključujem sastanak. E, razmatranje nacrta izvješća za sada je zakazano za 26. i 27. siječnja a i kasnije za 5. veljače e, sutra ćemo imati to priopćenje o fleksibilnosti pa ćemo vas onda obavijestiti da li će se koordinatori složiti oko nekih manjih izmjena, a za sada su naši datumi 26. 27. i 5. veljače za izmjene i dopune za amandmane. Hvala. Sljedeći sastanak je srijeda 21. siječnja u 9 i kasnije još poslije Hvala.